Sukladno članku 137 stavku drugom poslovnika zaprimio sam od odbora MV e, zahtjev za mišljenje GSO-a o provedbi Zakona o zaštiti okolišu Europske unije, tamo gdje imamo najveće propuste, odnosno kvaliteta zraka, vode i otpad. Ako unutar 24 sata jedan klub zastupnika ili određeni broj zastupnika ne uloži prigovor, onda će se zahtjeve usvojiti. Ukoliko se postavi takav zahtjev od strane e, zastupnika,